podaci moraju biti anonimni kako bismo ih zaštitili. Dakle, s jedne strane trebamo ih prikupiti što više, a s druge strane trebamo <clears throat> zaštititi privatnost. E, olakšati e, stvari u zdravstvu zahvaljujući digitalizaciji je jedno, ali nikada ne možemo zamijeniti liječnika jer jedinstvenost osobe neće nikada zamijeniti neka baza podataka. Gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala najljepše dame i gospodo. Ja sam podržala ovu rezoluciju jer vjerujem da digitalizacija poboljšava zdravstvenu skrb i pristup i u efikasnost i učinkovitost zdravstveno skrbi. To je jedno od rješenja u trenutku kad nedostaje medicinskog osoblja, a to je problem koji će rasti kako naše stanovništvo stari. Moderne tehnologije mogu djelomično zamijeniti e, liječnike, naročito danas kada jedan vrlo aktivan dio naše populacije se e, obraća zdravstvenom e, sustavu elektronski, ali stariji i ljudi koji nisu tako upućeni u digitalnu tehnologiju ili nisu povezani s njom su druga priča. Dakle, omogućavanje digitalne transformacije zdravstvene skrbi je nešto gdje ne smijemo zaboraviti na e, dostupnost i obuku osoblja. E, odnos između liječnika i pacijenta se ne smije time narušiti. Hvala gospodine Ujhej. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Već pet godina sjedim ovdje u ovom domu i žalosno je da jako malo govorimo na europskoj razini o e, zdravstvenoj skrbi građana. Znam da smo mi to prepustili državama članicama, ali nije više prihvatljivo da nečije zdravstveno stanje, kvaliteta života izgledi ovisi o tome u kojoj državi članici rođen. Neprihvatljiv je je činjenica da postoji razlika u kvaliteti zdravstvene skrbi. Toliko su te velike razlike da su čak i neusporedive između zapadne i istočne Europe, primjerice u mojoj državi članici Mađarskoj. Zato ja zahtijevam da imamo minimalnu zdravstvenu skrb u Europi. Moramo imati konkretne mjere na temelju kojih ćemo svakome državljaninu Europske unije građaninu pružiti zdravstvenu skrb na jednakoj razini. Puno hvala. Thank you. Hvala, a sada gospodin Palmer ima riječ, izvolite. Ja sam podržao ovu rezoluciju jer nema sumnje da tehnologija, digitalni razvoj i bolji, bolje korištenje Informacija sigurno može poboljšati sve dijelove zdravstvene skrbi na nacionalnoj razini, na lokalnoj razini, na evropskoj razini, no Moramo biti oprezni sa ovime, moramo se pobrinuti e, da postoje najveće moguće zaštite tih podataka i tih informacija, naročito e, podaci o zdravlju pojedinca jer e, ako se to agregira to može pomoći razvoju novih tehnologija i novih tretmana i osnažiti naš zdravstveni sistem ali moramo biti oprezni kako razmišljamo o tim podacima i kako oni mogu postati komercijalni proizvod znači moramo imati dobru zaštitu kako bi se ti podaci i te informacije dobro zaštitile Hvala zadnje, ali ne najmanje važni, gospodin, gospodin Billy Keller. Hvala, ja sam glasovao za ovu rezoluciju poboljšano zdravstveno skrb u e, ruralnoj Irskoj, naročito što se tiče mentalnog zdravlja. U Irskoj ljudi moraju čekati jako dugo na e, sastanak sa e, psihijatrima i zaista ima smisla da postoje digitalni e, psihološki usluge, a ali mentalno zdravlje zapravo ono ne treba uvijek sastanak sa liječnikom ali te usluge ovise o visoko e, i brzo pojasnoj mreži. Irska vrlo sporo razvija širokopojasnu mrežu. Bez toga te nove usluge koje su digitalizirane neće biti e, dostupne u Irskoj onako kao što su u drugim državama članicama. Uvaženi kolege i kolegice, time smo došli do kraja obrazloženja glasovanja, tako da prekidam sjednicu do 15 sati i svim prisutnim kolegama želim ugodnu stanku za ručak. agency znači,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

so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 pa ni prezelaiții Dobar dan kolege, nastavljamo zasjedanje Zapisnik od jučer je dostupan. Ako nema komentara, usvajamo zapisnik sa jučerašnjeg zasjedanja. Prvo na dnevnom redu je tematska rasprava i kompatibilnost između trenutnog uh, ugovora o slobodnom trgovanju između Europske unije i Merkusora i prijedlog komisije za Green Deal, odnosno zeleni plan. Neće biti e, green, e, blue card, a počet ćemo sa gospodinom Žadom. Hvala lijepa. Povjereniče, kolege, Zeleni plan u središtu europskih programa je za ekologe ogroman uspjeh jer nam znanstvenici već godinama zovu na uspunu, to je pobjeda za poduzeća koja počinju djelovati, a to je uspjeh i za ekologe nakon europskih izbora a prije svega to je uspjeh za mlade ljude u svijetu koji se aktiviraju na ovu temu i traže da se nešto učini. To je istovremeno ogromna mogućnost koja se otvara za Europu gdje bismo mogli imati zajednički obzor i naše javne politike e, mogu biti na usluzi građanima mogu biti na usluzi gospodarstvu, mogu biti na usluzi našim teritorijima. To je mogućnost za više demokracije i mogućnost za europske sugrađane da ponovno zagospodare svojim životima, svojom prehranom, energetikom, načinom prometa i stanovanjem. Jer današnje su društva jako rastjepkana. To je jako obećanje i zato ga se ne smije izdati. Jer zeleni plan ne može biti nešto što će predstavljati status quo. To ne može biti nešto što će biti tek malčice bolje. To ne može biti isti proračun koji se sada izdvaja za nešto drugo ili mu se stavlja nova etiketa. Ne, danas su potrebna javna ulaganja u iznosu od 1% BDP-a godišnje. Moramo spasiti sve živo na našem planetu i e, moramo istovremeno pokrenuti ponovno europsko gospodarstvo. Ako sa zelenim planom sačuvamo klimu, ako sačuvamo živa stvorenja na našem planetu, onda ne možemo potpisati sporazum s Merkosurom. Ne smijemo uopće ni pomišljati na sporazum s Mercosurom. Krčenje šuma u e, Brazilu su e, loše završila s bolsenarom u Brazilu on se svakodnevno okomljuje na ljudska prava protiv žena, protiv urođeničkih naroda, e, protiv e, homoseksualaca. Ne možemo nikako potpisati taj sporazum jer sporazum s Mercosurom zapravo znači da se izvoze njemački automobili kako bi se uvozila govedina i soja. Ne, to nije zeleni plan jer to je nešto što je jednostavno predstavlja patnju, globalizaciju klimatskih promjena, globalizaciju nestanka poljoprivrednika. Kako u državama Merkosura, tako i poljoprivrednika u Europi. Svake godine uvozi se biljni proteini koje je su godišnji ekvivalent površine Njemačke. Ne možemo samo zaustaviti pregovore s Mercosurom, moramo revidirati našu zajedničku poljoprivrednu politiku. A vi ste, gospodine Hogan, načinili prijedlog kad ste bili povjerenik za poljoprivredu jer to ne može biti zeleni plan. Sve manje poljoprivrednika, a sve više pesticida. To ne može biti ZPP e, zelenog plana. Zeleni plan otvara ogromne mogućnosti za Europu. Jutros je gospođa von der Leyen rekla moramo slušati europske građane. Poslušajte ih, oni ne žele ugovor s Mercosurom. Oni žele da se konkretno djeluje e, i žele više demokracije. Hvala najljepša ta, a sada ću dati riječ gospođi Tuporajnen. Gospođo predsjedateljice, zastupnici, Tematska rasprava ove vrste je vrlo važna jer dolazi samo tjedan dana nakon prezentacije o e, zelenog plana za Europu. Nema sumnje da mi smo suočeni sa velikim klimatskim izazovima. Europa mora odigrati svoju ulogu i odgovoriti na to. Ako to ne napravimo, generacije koje dolaze iza nas e, pitaće će se zašto nismo bili odlučni i status quo nije opcija. Europska unija mora povesti i kolektivno raditi na transformaciji naše ekonomije i društva kako bi ih stavila na održivi put. Ostavit ću komisiji da opiše svoju politiku, odnosno prijedlog politike detaljnije. Vijeće do sad nije o tome razgovaralo i bilo bi prerano za mene da vam sada kažem bilo kakvo svoje stajalište. Jedino mogu reći da vijeće će raditi konstruktivno i razmotriti politiku koja se predlaže ako je potrebno da se postigne europski zeleni plan. Strategija zelenog plana će e, se ticati svakoga sektora politike i iziskivat će vrlo dobro razmatranje, koordinaciju i stoga bih željela svoje komentare fokusirati na sporazum sa Mercosurom. Sigurna sam da mnogi zastupnici e, imaju vrlo snažne osjećaje o ovom trgovinskom sporazumu s e, Mercosurom. Znam da ste o tome ne, nedavno razgovarali e, naročito nakon šumskih poražaja u Amazoni i, i to nas sve jako brine. Kao i ovdje u Europskom parlamentu eh, rasprave u vijeću o ovome sporazumu još su uvijek u ranoj fazi što znači da će biti potrebno dovoljno vremena da se sveobuhno razmotri eh, ovaj eh, sporazum koji se dogovara. Što se tiče Gorovinskog ovog sporazuma on bi trebao biti održiv također i sa stajalište zelene agenda. To je potpuno razumljivo. Ono što trgovinski sporazumi mogu doprinijeti su e, da se izvezu standardi Europske unije i ciljevi e, održivosti trećim zemljama. Oni mogu biti vozilo kojim će se uvjeriti druge da e, provodi vrlo ambicioznu politiku klimatsku i da e, zapravo odgovori globalno na klimatske promjene. Milijuni radnih mjesta u Europskoj uniji i život ljudi ovise o trgovini. Moramo biti sigurni da će se trgovina moći odvijati, ali s druge strane da se to radi na održivi način i uz podržavanje klimatskih ciljeva. Podsjećam